just cancelled. So Mr. Pospíšil. Okay. Kérem hogy aki Zamolit ću sve kolege koji žele napustiti vječnicu da to učine što brže i u tišini kako bismo mogli nastaviti sa obrazloženjima glasovanja. Dragi kolege, prvo izvješće je logistika u multimodalnom transportu Europskoj uniji. Gospodin Pospišil, izvolite. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja ću pokušati objasniti zašto sam glasovao za ovo izvješće. Ja vjerujem da